Na početku vas moram obavijestiti da je gospodin e, Rosario Kročeta, koji je bivši zastupnik Europskog parlamenta, da je predsjedniku podnio zahtjev za zaštitu e, parlamentarnog imuniteta u okviru e, istrage koju je otvorio sud u Palermu. Sukladno poslovniku ovaj zahtjev bit će poslan e, odboru za pravna pitanja parlamenta koji je nadležan za ovo pitanje.